Please, Molim vas da sjednete, sada ćemo nastaviti sa našim sastankom. Molim vas da sjednete u tišini kako bismo mogli započeti. Željela bih zaželjeti dobrodošlicu našim e, nizozemskim posjetiteljima. Dobrodošli na odbor za ribarstvo. Vi iz nizozemske. Tako da, dobrodošli na ovaj naš odbor za ribarstvo. Vidim da ste morali e, sakupiti 100 tisuća eura u dobrotvorne svrhe kako bi pomogli ribarskom sektoru. Hvala vam lijepa na tome. Sada dajem riječ gospodinu Jensu Gajeru ili možda... Ne, u redu, ispričavam se. Ne, gospodine Torvas, svi imate riječ, Torvald, svi imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Gospodin Gajer će se pojaviti uskoro. On je dobar Njemac i zna da moramo biti točni. A sada ću ući u detalje e, mišljenja odbora za ribarstvo o nacrtu izvješća. Kao što možete pretpostaviti, moj izvješće će biti vrlo direktno koje će neće biti predugačko i nadam se da ćemo moći odlučiti o svemu, no želio bih s podijeliti nekoliko točaka. Prvo bih želio naglasiti da e, je ribarstvo djelomično ekskluzivna nadležnost Europske unije i ključno je za nas da ispunimo svoje obaveze u ovom području. Ono što vodi naš e, posao u ovom odboru je nova zajednička ribarstvena politika Dakle, to je predstavljalo nova zajednička ribarstvena politika predstavljala revoluciju. A e, imamo vrlo nove, ciljeve, nove ambicije i e, zaista radimo e, temeljito kako bismo došli do željenih e, rezultata, imamo nove višegodišnje planove, ishode i tako dalje. Međutim, realnost je da, da, također trebamo sredstva. Trebamo novac. Neću neću naglašavati puno puta kako je novac uvijek potreban, ali svjesni smo toga, imali smo značajnih poteškoća u prethodnoj financijskoj godini, sredstva su bila reducirana, na primjer kontrola ribarstvenih aktivnosti je ključna za naš rad. Prethodno smo vidjeli s kakvom katastrofom smo se, e, se suočavamo ako donosimo zakone bez praćenja e, prikladnosti, odnosno usklađivanja zakona. Zato trebamo adekvatan proračun, alate za prikupljanje podataka. E, moramo temeljiti svoje prikupljanja podataka na znanstvenim analizama i zato su potrebna sredstva. Postoji nekoliko znanstvenika e, koje imamo na raspolaganju. Međutim, činjenica je da istraživanje mora biti financirano na neki način. Također želim naglasiti važnost e, agencije EFSA. EFSA može također proširiti e, svu nadležnost pod paketom za E, nadzor europskih granica. Zadnja stvar, e, moramo e, se sjetiti, moramo imati na umu da je IMF najmanje, MFFF najmanje od svih europskih fondova u odboru za proračun smo bili svjesni, znamo da su sredstva ograničena, što se tiče tekućeg proračuna za Europski parlament i Europsku uniju, svi znamo da živimo na vrlo malom budžetu. I takva će situacija biti vjerojatno i sljedeće godine, bez obzira na sve naše napore, da iznađemo način da objasnimo komisiji da razumiju da se trebamo reviziju proračuna jer sa svim krizama koje su nas pogodile proračun zaista ima mnogo pukotina i zapravo sve više sliči jednoj ribarskoj mreži nego konkretno proračunu. U isto vrijeme, međutim, moramo biti pažljivi kako trošimo i biti sigurni da se novac e, troši na bitne stvari. Nadam se da e, je gospodin je došao ili je na putu, da. U redu, ako ima možda nekih pitanja, rado ću odgovoriti. A evo dolazi gospodin Gajer. To je sve od mene danas, hvala. Ich muss leider sagen, dass du ein bisschen Žao mi je da ste došli eh, malo prekazno već sam rekao što sam imao za reći. U redu, hvala. Gospodine Gajer, dobrodošli. Imate riječ, izvolite. Hvala lijepo. Vidim neka poznata lica. Lica koja znam iz odbora za proračun. Žao mi je. Vjerojatno ću vam dosađivati, jer vjerojatno znate e, sve već ste upućeni u sve što ću danas reći. Vjerojatno ste već E, sve čuli u nekim drugim odborima. Međutim, e, službene informacije će biti poslane u odboru za ribarstvo. Gospodine zapravo sam došao na vrijeme u 3.30, moram reći. Ali nisam mogla ući unutra, pa sam otišao popiti kavu, tako da ispričavam se na tome, na kašnjenju. Što se tiče pripreme proračuna, situacija je sljedeća. A imam neke e, konkretne informacije koje se tiču proračuna. Od 25. svibnja očekujemo prijedloge od komisije. Međutim, komisija je odlučila da će pitanje troškova e, za, za migrantsku krizu bi morati biti ponovno izračunato, preiskalkulirano e, i morat će se dakle to dogoditi nakon e, britanskog referenduma tek u lipnju, odnosno u srpnju, to je čista koincidencija, a e, tu zaista nema nikakve poveznice između e, e, dva događaja. Tako da smo trenutno nalazimo u nekoj vrsti vakuma u zrakoprostnom prostoru. Tako da danas bih želio s vama raspraviti sljedeće. U travnju Strasburu na plenarnoj sjednici smjernice za od Europskog parlamenta za, za pregovore o proračunu 2017. su usvojene a to je odredilo politički kontekst za pregovore. Sam bih vaš želio podsjetiti da imamo MMF svojem 2013. vrijedi 2020. i mnogo država članica, uključujući moju i njihove vlade, su bili izuzetno ponosne na činjenicu da su po prvi puta mogle reći da MMF ne ide gore, ne raste, nego pada. Javno mnjenje u državama članicama je bilo vrlo entuzijastično. Ljudi su e, imali pozitivno stavno to je već bilo predviđeno u Europskom parlamentu, e, ali zapravo stvar ne drži vodu. Temeljali se na jednoj e, vrlo e, ugodnoj političkoj situaciji u dobrom političkom kontekstu 2012. 2013. A sada nije sposoban odgovoriti na različite krize s kojima smo slučajni u nekoliko proteklih godina. Mm, probleme koji se tiču proračuna. Problemi se ne mogu dakle imamo određene instrumente, a oni se ne mogu preklapati. Samo jedan instrument nam e, dopušta da prebacimo sredstva iz jednog fonda u drugi, a sve do 2020. godine e, taj novac će se morati i vratiti. To znači da u kratkoročno vam to omogućuje da odgovorite na krizu sve dok ste sigurni da nakon, kri, nakon što je kriza završi nećete trebati isti iznos novaca u toj određenoj kategoriji proračuna. Stoga države članice ne žele prekoračiti e, plafone koje već su uspostavljeni MMF-om odnosno višegodišnjim financijskim okvirom. Međutim, s obzirom na vanjsku političku situaciju i dotoke migranata u proteklih proteklim mjesecima, kategorija 3 koja se tiče unutarnje politike i kategorija 4 koja se tiče, e, tiče vanjskih politika su već istrpljene. E, i dosegli su plafon e, MMF-a. Dakle, nemamo uopće e, slobodnih, e, slobodnog prostora, slobodnih margina. Ne znam koja je vaša politička procjena ove situacije. Međutim, s političkog stališta ne vidim kako u sljedećih šest mjeseci između sada i 2017. godine možemo se nadati da će situacija, krizna situacija na Bliskom istoku evoluirati do te mjere da će se dogoditi smanjenje dotoka migranata. E, tako da to se mora uključiti u smjernice Europskog parlamenta e, kako bi se riješile ove krize. Europski parlament će trebati vjerojatno jednako novaca u 2017. koliko je i dobio 2016. za rješavanje svih ovih kriza. A sada govorimo o trenutnoj situaciji, međutim postoje druge situacije, druge krizne situacije u Europskoj uniji koje zahtijevaju pozornost, a koje još uvijek nisu razriješene. Mnogo država članica u Europskoj uniji E, imaju vrlo visoke stope nezaposlenosti. E, Europski e, fond za strateška ulaganja je također usvojen. On će mobilizirati privatne, privatna sredstva koja će biti zajamčena korištenjem javnih fondova Dakle, javni novac će jamčiti privatne investicije, a to je 8 milijardi eura, a to još nije tek je 3,5 milijarde. Dakle, u sljedećoj proračunskoj godini ćemo morati pronaći još 4 milijarde eura i morat ćemo pronaći rješenje na kojem možemo um, doći do tog novca kako bismo ga mogli iskoristiti. Na sreću, Europski parlament je slijedio moj prijedlog to je bio sljedeći predlog proračun koji nam je dostupan bi morao biti više bliske povezan sa političkim preporukama koje dobivamo od, od Europske komisije. Mi imamo godišnji europski semestar, godišnju analizu rasta i razvoja. Sva ta predviđanja nam pomažu u predviđanju općenite gospodarske situacije i mislim da možemo postići bolju europsku dodanu vrijednost unutar našeg proračuna ako povežemo naše financiranja i koristimo proračun na način da bude više u skladu sa ovim preporukama. Neću to predstaviti kao nešto što bi se trebalo automatski učiniti jer smatram da bismo se time e, lišili kao članove zastupnika u parlamentu utjecaja koji možemo imati. Međutim, mislim da moramo imati političku raspravu i izvući zaključke e, iz preporuka Europske komisije. A to bi sve skupa trebalo imati učinak na proračun. Mislim da je politički to vrlo vrijedna, poželjna stvar koju bismo trebali učiniti. Zatim postoje drugi prioriteti za Europski parlament, na primjer Europska strategija 2020, kao dio političkog kluba socijaldemokrata, to je strašno važno za mene. Jedan od ciljeva je rješavanje pitanja siromaštva i to mora biti jedan od prioriteta Europske unije. Stoga moramo učiniti nešto kako bismo osigurali da e, su ti instrumenti ojačani unutar proračuna kako bismo zaista mogli implementirati ovaj program, posebice kad se radi o siromaštvu djece. Mnogo država članica Europske unije E, imamo ne samo iznimno neprihvatljivo visoke e, stope nezaposlenosti, nego e, vrlo visoke stope nezaposlenosti mladih, gotovo 50%. To su nevjerojatne razine u nekim državama članicama nezaposlenosti mladih. Imamo inicijative za zapošljavanje mladih, to je jedna od mogućih inicijativa. Trenutno je financiranje e, ove inicijative zamrznuto jer procjena e, Europske inicijative za mlade se provodi trenutno e, kako bi ona bila što uspješnija, što bolja. Što se tiče pregovora o proračunu prošle godine, postoja zajednička deklaracija usvojena od strane sve tri institucije koja je navela da moramo pričekati u procjenu prije nego što odlučimo kako ćemo iskoristiti financiranje e, za e, zapošljavanje, za inicijativu za zapošljavanje mladih. Dakle, ovo su inicijative sa u kojima se složio Europski parlament u travnju. Mi smo se složili da bi to trebalo biti naše smjernice, naše referentne točke pri ulasku u pregovore o proračunu. No, želio bih reći još nekoliko stvari. Vijeće, naravno, se ponaša na pomirbeni način. Međutim, postoje tri različite skupine unutar vijeća gospođa Đorčeva jednom iskoristila vrlo dobar način da to opiše, prijatelji poljoprivrede, e, kohezijske politike i e, prijatelji e, rabata. Jako je teško um, pomiriti s tri skupine. Kako se vijeće nosi s tom situacijom? Zapravo, ono što vijeće uobičajeno radi jest e, uzima prijedloge o proračunu komisije i koristi politička opravdanja koja kažu da mora postojati margine koje se tiču margina, margina plafona budžeta i e, višegodišnjeg financijskog okvira koje se tiču nepredviđenih događaja. Zato sam na početku govorio o poteškoćama E, politike, vanjske politike. Ne vidim kako možemo e, uzeti novac, zapravo dodijeliti novac kategoriji 3 ili kategoriji 4 jer nam je novac potreban kako bismo osigurali e, novac za izbjegličku krizu. No, nadamo se da ćemo dobiti sredstva da se rešimo i ove druge probleme. vijeće je u jednoj drugačijoj poziciji od naše jer proračun funkcionira na taj način da prijedlozi komisije idu prvo vijeću, onda mi u parlamentu e, raspravljamo o tom prijedlogu. Vijećem obično bude pod pritiskom što se tiče vremenskog okvira, trijalog koji e, se treba odviti u rano ljeto. To će biti prva rasprava s vijećem o prioritetima je odgođen, dakle trilog je odgođen i dogodit će se direktno nakon ljetne stanke, odmah nakon ljetne stanke, jer će tada vijeće moći predstaviti stajalište o kojem ćemo mi moći naknadno raspraviti u parlamentu. Dakle, e, zadovoljna sam da će biti, e, da ću ja moći potpisati jedno zadnje izvješće. Već 2014. smo to isto učinili zbog izbora za Europski parlament. Tako da ja ću kao glavni izvjestitelj za proračun popisati to zadnje izvješće. E, također ću raspravljati općim preporukama, a izvješća e, posebnih odbora će također biti dio ovog izvješća kako bi i komisija i vijeće imali opću sliku e, stajališta Europskog parlamenta. Tako da zaista se veseli mišljenjima odbora za ribarstvo i vaše mišljenje. Hvala vam lijepa. E, što ste nam e, evo predstavili ovu sliku. Mi ćemo imati formalnu razmjenu stajališta sa komisijom u srpnju i onda će svi moći izraziti svoje stajalište. Također gospodin Torvald će moći reći o sve što je rekao danas, međutim malo kasnimo, a imamo mnogo točaka na dnevnom redu. Ja ću za sada zatvoriti ovu točku i željela bih da nastavimo sa našim javnim saslušanjem o e, važnosti ribarstva za žene u trećim zemljama. Hvala vam što ste došli danas ovdje. Danas ćemo, dakle, imati E, javno zasješanje pod naslovom važnost ribarstva na europskoj lokalnoj razini za žene u trećim zemljama. Ovo je tema od velike gospodarske važnosti zbog žena e, u e, sektoru ribarstva, njihovim aktivnostima, aktivno sudjelovanje žena i e, žena supruga ribara je strašno bitno što se tiče konkretnih praksi i koje zaista utječe u velikoj mjeri na e, ruralna područja i lokalne zajednice. Važno je također naglasiti ulogu udruženja, e, udruga žena, posebice kad se radi do kad se radi o određenim poslovima koji se tiču samog ribarstva povremena edukacija bi trebala biti omogućena ženama kako bi one mogle dobiti više tehničkog znanja i biti aktivne sudionice u ovoj industriji. Ovo saslušanje organizirano je u, sa, e, organizirano je zajedno sa odborom za ženska prava, zato želim zaželiti e, dobrodošlicu gospodinu Juan Penta Lopez, e, podpredsjednik predsjedniku eh, odbora za ženska prava. I također danas su tu prisutni stručnjaci iz Europe, Azije i Afrike koji će podijeliti s nama eh, mišljenja. Eh, nažalost, gospodin Rodriguez Sahagun je morao otkazati svoje sudjelovanje u zadnji čas. No, gospodine Žaudi Sebastian, imate riječ te možete uh, uh, evo započeti svojim govorom. Gdje su sva imena? Thank you. Thank Hvala vam puno. Što ste mi dali ovu priliku? Ja ću govoriti španjolski. Ma oni koji ne razumiju španjolski, molim da koristite prijevod. Ja se zovem Đorđe Sebastian i član sam zelene, zelenih u Europskom parlamentu. A ovdje ću predsjedavati u ime odbora za, odbor, za razvoj. A isto tako sam i član odbora za žene i jednakost, pa mislim da je to dosta relevantno, što, da je dosta relevantno što sam ovdje kao predsjedatelj upravo ovom panelu koja se bavi temom koju odbor za ribarstvo smatra vrlo važnom, a to je uloga žena u ribarstvu. Želim zahvaliti odboru što je pokrenuo ovu temu i e, moram reći da je to često nešto što nije odmah vidljivo. Važno je imati na umu da žene imaju bitnu ulogu ne samo u industriji ribarstva, nego i u obiteljskom ribarenju, u malom ribarstvu, u Europskoj uniji gdje gdje imate prva. Ovdje je predstavnica Galicije, ako E, mislite o, o sektoru e, školjkaštva uz obalu. Tu su isto tako uključeni neki rizici i tu u njezinom uvodu čuli smo važne bitne stvari jer se žene često smatra partnerima ribara što znači da je koji put njima teško e, doći u priliku da suodlučuju odlučuju onome o čem se odlučuje u ribarstvu kad se radi o prodaji, transportu, pripremi brodova i popravku mreža. Vidimo da one ne imaju mogućnost definirati e, odluke, ali to se mijenja i čućemo nešto o Valenciji to je grad Valencija je na Mediteranu krasan grad i primjer je onoga što se može napraviti tu se radi o albufera tu imamo razne vrste riba isto tako ptica i već dugo ribarenje u, je značilo da možete dobro zaraditi za život a ono što se radi tamo radi se već od srednjeg vijeka već stotinama godina i samo stanovnici malog grada na obali tog jezera mogu e, tamo ribariti i to samo muškarci. Pred osam godina nakon puno teškog zalaganja iako ne znači da to ribarenje vam e, garantira e, da ste dovoljno zaraditi život. E, žene su iz te zajednice uspjele prekinuti tu tradiciju koja traje sto godina, puno više stotina godina dugo im je trebalo da se to postigne, no to pokazuje kako se stvari u Europi mijenjaju. A što se tiče drugog dijela svijetu, pa to je složeno pitanje i na bazi onoga što mi znamo u odboru za razvoj e, situacija je još gora izvan Evropske unije, žene i dalje žive, da kažemo, iza scene sakrivene u toj industriji ribarenja, iako imaju tu ključnu ulogu. Ja sam mislio da bi bilo zanimljivo promijeniti e, redoslijed ovog saslušanja jer je važnost e, ribarenja u trećim zemljama nešto što se može drugačije prikazati gdje a značaj žena u ribarenju u trećim zemljama isto tako mogao bi biti još jedan način da se tom temom pozabavimo na drugi način u našem odboru i mislimo da je to vrlo korisna sesija koju smo organizirali. Drago nam je da smo pozvani i jer smo uključeni u brojne sporazume o suradnji sa trećim zemljama i to je jedno od glavnih alata za razvoj, a pitanje promicanja rodnog pitanja bitno je u svim našim aktivnostima. I sad bih dao riječ dvijema osobama koje su ovdje da s vama e, da vam nešto kažu, a one stvarno puno znaju o situaciji u raznim cijelovima svijeta. Imamo ovdje Jennifer G iz FAO e, i Marijet Korea. Ona je koordinator za internacionalnu kolektivu koji podržava e, radnike u ribarstvu iz Channel u Tko će biti prvi? ću riječ Jennifer G. I kao što znate u Europskom parlamentu vrijeme je novac pa ću vam dati 15 minuta da nam prikažete svoju prezentaciju. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, e, zastupnici, dame i gospodo, kolege, dobar dan s vama da, ću danas podijeliti ono što je, je dijelo naše organizacije u okviru e, Ujedinjenih nacija, a radi se o osvješćavanju politika vezanih za, za rod. Tu se radi o alatu koji kojim želimo postići jednako žena, pa prije nego počnemo ima, trebamo definirati što znači jednakost, rodna jednakost koja znači da su se smatraju ono što žele žene i muškarci jednako vrijednim i isto. Što ne znači da muškarci i žene trebaju postati isti, ali prilike prava i odgovornosti ne, smiju ovisiti o tome da li je netko rođen kao muškara ili žena. Ono što nazivamo gender equity e, znači da se treba postupati prema jednima i drugim u skladu s njihovim potrebama. U zadnjem izvješću koje je objavljeno od naše organizacije 2015 vidjeli smo 53 milijun, milijuna ljudi koji su angažirani u primarnom sektoru ribarstva i poljoprivredi. Procjenjuje se da imamo između 175 i 235 milijuna ljuda angažiranih u sekundarnim aktivnostima, a to je prerada, pakiranje, stavljanje na tržište i distribucija i konačno za svakog zaposlenog u prosjeku imamo tri ovisna člana obitelji kojima se omogućuje život prema prema tome ukupno 10 do 12% e, stanovnika svijeta. Oko 50% ljudi e, zaposlenih u tom sektoru, to je to je ribarstvo i poljoprivreda, su žene od e, ronjenja za biserima na istoku do izgradnje brodova u Somaliji i kultiviranje u, i, i, kultiviranje e, u Tanzaniji žene u nekim dijelovima Afrike i su i vlasnici brodova koje koriste za ribarenje. U sav taj posao žene rade i isto tako da bi održale kućanstvo u ribarima, da bi e, se brinule za djecu i za zajednicu. Igraju ključnu ulogu u osiguranju kvalitete života i prehrane iako njihov rad često nije viđen često nije pravo na pravi način vrednovan i na taj način one su trostruko opterećene a da nisu dovoljno nagrađene muškarci i žene imaju različite komplementarne uloge u osiguranju prehrane za obitelj i ako se treba analizirati te komplicirane E, odnose između muškaraca i žena kao što vidimo na ovoj slici iz Omana gdje žene i muškarci su e, i ako to kako treba ne analiziramo imamo negativan učinak na kućanstvo jer je nejednakost među spolovima nešto što ne koristi ni muškarcima i ženama i onemogućuje e, kućanstvo će se u, ako se bavimo odnosom društvo prema muškarcima i ženama imat ćemo bolju situaciju u kućanstvu. Iako žene predstavljaju oko 50% svih angažiranih u robarstvu i poljoprivredi još uvijek ne mogu doći do informacija, do infrastrukture, do pristojnih radnih mjesta ograničeno im je pristup fizičnom kapitalu i resursima koje bi im omogućili da razviju svoja, e, svoje potrebe. Isto tako njihova su poduzeća mala i sporije rastu. Isključene su iz donošenja odluka, iz vodstva. Osigurali su im manje dobrobiti, imaju manje privilegija nego što ih imaju muškarci u toj istoj djelatnosti manje imaju kontrole na lanca stvaranja vrijednosti i uobičajeni e, vjerovanja i nepovoljne e, propisi one onemogućuju žene da budu nagrađene u skladu sa svojim radom. Produktivnost žena ostaje niska ako nisu dobro nagrađene za svoj rad, a to smanjuje ukupni produktivni potencijal sektora poljoprivrede i ribarstva naš rad u evo u poljoprivredi i ribarstvu usmjerio se usmjerio na rodno osvještenu politiku koja će, gdje imamo projekte u koji gdje pokušavamo jačati lokalne kapacitete kako bi se intervencije radile na lokalnoj razini koje se brinu i za rodna pitanja postavljanje boljih pitanja, poboljšanje dostupnosti je e, treba omogućiti da se žene uključe u e, donošenje odluka i da aktivno sudjeluju u građanju resursa. U našim projektima mi procjenjujemo kako, koliko radi muškarci i žene kako bi se opterećenje žena smanjilo. FAO radi na svim razinama intervencije od pojedinačnih projekata do alata koji su vezani za definiranje politika. E, imamo projekt u južnom u južnom Tunisu gdje se radilo o čišćenju školjaka. Projekt je bio neko vrijeme prekinut, ali sad je opet pokrenut gdje se analizira ženama e, koje se bave tom djelatnošću da ostvaruju veću dobit iz te aktivnosti. Za sad one dobivaju jednu dvanaestinu E, onoga što je cijena za iste školjke kad se prodaju na europskom tržištu. Mi se želimo, želimo potaknuti te žene koje skupljaju e, te školjke kako bi ih same i čistile i pakirale kako bi na taj način više zarađivale i ojačale i financijska sredstva svoje obitelji i ojačale situaciju svoje zajednice prije 1990 žene su u Somaliji bile one koje su gradile brodove, a ovaj projekt e, koji radimo zajedno sa Norveškim fondom omogućuje ženama da se vrate toj ulogi. Tu se nudi trening ženama, ne samo u izgradnju, u izgradnji brodova, nego i u obradi ulova kako bi one mogle ojačati sektor e, ribarstva jer bi na taj način se moglo dati nove prilike za zapošljavanje u ovoj gdje je negdje nezaposlenost do 85%, a žene su neproporcionalno pogođene. Na razini politika želim naglasiti dvije, dvije smjernice. Prve su dobrovoljne smjernice za osiguranje e, održivih malih ribarstva kako bi se radilo na iskorjenjivanju e, siromaštva i tu je jednako E, rodna jednakost je jedna od bitnih elemenata, posebno uključivanje žene u donošenje oglasa. Da se vratim na onaj prethodni slajd gdje sam rekla da postoji procjena da oko 50% svih uključenih u ribarstvo su žene. To je jedno pitanje koje moramo isto tako, kojim se moramo pozabaviti jer se tu ne radi o stvarnim podacima nego o procjenama osnov, tu se radi o osnovnom statističkom radu koji mora bolje moći prikazati e, zastupljenost žena i tu vidimo dvije dimestime. Na, način, prvo moramo koristiti kućanstvo kao jedinicu, a moramo uključiti i poljoprivredna kućanstva gdje ribarstvo nisu primarna, nije primarna aktivnost, neko sekundarna ili povremena. naš rad se nastavlja u našoj organizaciji i tu se moramo e, usmjeriti na ona prioritetna područja koja smo ranije spomenuli, a pokrećemo i nove aktivnosti vezano za održivi e, razvoj gdje želimo dati moć svim ženama i djevojkama i na taj način ojačati ono što radimo konačno zaključit ću sa još jednom pričom u malom zajednicama u Vjetnamu gdje, Vjetnamu gdje dolazi do e, poplava sve brojnijih koje su posljedica klimatskih promjena i muškarci prelaze u druge sektora žena i djeca često ostaju u tim istim zajednicama žene u tim zajednicama tražile su trening kako bi se naučile koristiti motore malih brodova i kako bi mogli koristiti te brodove i prevoziti svoju djecu na sigurna područja. Ono što je tu zanimljivo je da žene sada e, koriste te brodove i za vlastite aktivnosti u ribarstvu što im omogućuje dodatni prihod kako vidimo promjene u načinima u smjerovima migracija zbog klimatskih promjena imamo i priliku eh, iskoristiti ovu priliku kad se odnosi mijenjaju kako bismo stvarno osnažili žene i pomogli im da se angažiraju u drugim aktivnostima. Ovaj, eh, tre, važno je da eh, naša organizacija tu surađuje s partnerima na nacionalnoj razini, a htjeli bismo naša, naše partnerstvo proširiti na zajednicu kao što je ova danas jer mislim da puno toga možemo zajedno napraviti u budućoj suradnji morat ćemo, moći ćemo unaprijediti naše aktivnosti u području ribarstva i poljoprivrede kako to više ne bi bila jedna posebna tema nego stvarno stalno uključena tema u naš redoviti rad. Hvala vam lijepo. Hvala Hvala lijepa. Mislim da ste nam e, dali puno zanimljivih podataka i samo želim naglasiti pozitivno, pozitivno, ono pozitivno što je posljedica promjena i e, našu ulogu koju možemo ovdje ostvariti. Ovdje imamo puno tema za raspravu koju ćemo imati nakon sljedećeg govornika, a to je Marijet Korea, a govorit će nam on svom radu u Čenaju u Indiji gdje se njen rad e, e, zasniva na suradnji sa ribarima, daleko je to od Europe, ali nije to tako daleko jer mi zapravo konzumiramo ribu koja dolazi iz Indije. Znači svakako smo uključeni u lanac komercijalizacije tih eh, proizvoda. Evo imate riječ. Poštovani e, predsjedavajući, e, zastupnici i kolege, uzet ću si slobodu da dam drugi naslov mom, e, mojoj prezentaciji budući da ću se uglavnom baviti zemljama u razvoju i malim ribarstvom. Sektor ribarstva, posebno malog ribarstva, je najveći poslodavac za muškarce i žene u pomorskom sektoru. 80% svih ljudi zaposlenih u ribarstvu i poljoprivredi uglavnom su bili su u Aziji, a preko 10% u Africi. Od toga 32% svih zaposlenih u tom sektoru angažirano je u uzgoju riba, posebno u Aziji. Tradicionalno ribarstvo malog setra predstavlja 70% pro, eh, sve proizvodnje ribarstva i oni daju i omogućuje da se da, postigne i dovoljno i dovoljno prehrambenih zada i prihoda za zemlju. u Isto tako važno je e, ribarenje u, riba, u, zemljama, u zemljama u razvoju, a žene u su jako važne, posebno u malom ribarstvu jer predstavljaju pola ukupne radne, radnog stanovništva na svijetu u industriji e, hrane iz mora i angažirane su posebno u malim ribarstvima. Sa globalizacijom došlo je do promjene uloga. Žene su sve više zaposlene kao radnice u preradi e, ribe ili koju uz podršku, uz podršku sredstava iz Europske unije i danas smo već htjela bi se usmjeriti posebno na sektor malog ribarstva jer ribarstvo nije samo važno za žene nego su one u samom e, srcu e, tog održivog ribarstva ribe u malom ribarstvu imaju više uloga, one su i e, radnice i plaćene i neplaćene kako prije ulova tako i nakon ulova u pogonima za za preradu, a isto tako na taj način omogućuje im se dodatni prihodi za obitelj. Tu se isto tako održavaju i veze i kulturne veze i organizacije ribara su organizacija tog života tako da se one stalno moraju nositi sa više odgovornosti. Izazovi s kojima se suočavaju žene u zemljama u razvoju. Već, većina, veći dio e, onoga što rade žene u tom području nije vidljiva i tu se ne prepoznaje taj rad žena u tim zajednicama podcjenjuje se rad žena u proizvodnji riba žene se često ne nisu uključene u ekonomske kalkulacije niti se politike eh, definiraju na način da se misli na ženo. Žene imaju ograničen pristup socijalnom osiguranju, tehnologiji, tehnologiji, financiranju, trening i zbog toga često su na gubitku. Primarni pristup resursima uglavnom je fragilan i manje vredovan. Isto to se može reći i za sanitaciju, zdravstvenu skrb, a što se tiče ona, riba koja se uvozi često ne dolazi do onih najsiromašnijih, isto tako žene se suočavaju s problemima kad trebaju osigurati svoja prava kao radnika a uvoz e, ribe iz razvijenih zemalja došlo je do, doveo je do feminizacije rada što omogućuje poslodavcima da ne poštuju svoje odgovornosti ili žene često nemaju pravo na, prava, na pravo na, nemaju pravo na ribarenje, odnosno na resurse koji su im za to potrebno, zato su prisiljene raditi u nehigijenskim radnim uvjetima i često imaju zdravstvenih problema, nedovoljno su e, nedovoljna, je kvalitetna hrana i dolazi do diskriminacije žena u preradi ribe žene često imaju slabi pristup kad se radi o odlučivanju u, po tom području nisu dovoljno prezentirate u sindikatima ni u drugim tijelima koja se moraju brinuti za, njihova, ne, za njihova prava. Nedavno je došlo do određenih promjena koje su utjecale na žene u malom ribarstvu. Jedna je naravno mehanizacija proizvodnje kao i centralizacija iskrcaja na velikim lukama. Što se tiče izvoza mole male zajednice uh, koje se bave ribarenjem na malog opsega su izgubile posao žene posebno pate zbog toga što je došlo do neodrživog iskorištenja prirodnih resursa posebno uh, kad se radi o aktivnostima kao što je vađenje nafte, turizam i tako dalje. A isto tako je i cilj da se, a cilj je da se povećaju područja pod zaštitom i vidimo i prijetnju zagađenjem e, e, klimatskim promjenama i e, degradacijom okoliša tu se u posebnom zemljama u razvoju radi o nastojanju da se poveća proizvodnja a da se pri tome ne poštuju ljudska prava tu dolazimo do migracija sa, gdje su posebno opet pogođene žene i djeca akvakultura koja je često e, se bazira na obiteljima doprinosi posebno u zemljama u razvoju međutim slabo je uređena ta proširenje akvakulture i to je razlog za zabrinutost posebno u zajednicama gdje e, se ljudi bave malim ribarstvom vidjeli smo post pojavu nove klase ne e, poduzetnika koji se ne bave isključivo ribarstvom posebno što se tiče radnika migranata i dalje žene ostaju one koje se ne vide. Europska unija je Um, e, najveće tržište za uvoz takvih proizvoda uvozi iz trećih zemalja 60% ribe za hranu i ta je djelatnost postala jako globalizirana sa velikim lancima koji, koji se koriste područjima gdje je rad um, vrlo jeftin. Isto tako E, došlo je do erozije tržišta e, koja nemaju odgovarajuće higijenske uvjetu. Takav razvoj događaja kombinirani sa smanjenjem trgovine na lokalnoj razini utjecalo je na sigurnost hrane kao i na razinu rada u obrtima kojima se bave žene. A tu smo, vidimo sada promjenu rodnih uloga, posebno tamo gdje su e, e, riblji stokovi se smanjili, vidimo i povećanje nasilja zbog umanjene uloge muškaraca i drugačijih odnosa među spolova. Kako naprijed? Jennifer je već spomenula smjernice vezane za malo ribarstvo koje su jedan vrlo važan alat kojim bi se mogao vrednovati rad žena i imamo jednu, jedan cijeli, jednu cijelu sekciju koja se odnosi upravo na to pitanje. Drugi važan instrument su dobrovoljne smjernice za odgovorno korištenje prirodnih resursa u okviru nacionalne sigurnosti hrane. E, te smjernice pokazuju, govore o tome koja je odgovornost određenih dionika koje moraju osigurati da resursi budu na raspolaganju malim ribarstvima ako uključuju ženu. Isto tako potrebno je valorizirati aktivnosti žena uključujući i priznanje žen, ženskog rada i respektirajući njihovo e, tradicionalno znanje i e, više struku u njihovu ulogu, što sve znači da se mora definirati programe društvene zaštite gdje bi se definirale sve one uloge koje imaju žene. Trebamo E, vidjeti kakav imamo danas model koji e, koristimo, koji bezobzirno koristi resurse i trebamo priznati ulogu malih e, ribarstava u osiguranju sredstava za žitov trebamo napustiti Eh, koncept ribarstva i prepoznati vezu između ekonomske i socijalne uloge malih eh, ribarstva. Iako je očuvanje važno, ali tradicionalno, tradicionalno se upravljalo određenim resursima i to treba respektirati a to znači da treba u takvim situacijama uključiti i žene u donošenje odluka. Moramo uključiti žene u programe koji će se baviti očuvanjem e, stokova. Isto tako moramo osigurati e, suradnju žena u njihovim višestrukim ulogama moramo osigurati kapacitete žena u vođenju u organizaciji ribarstva i potrebna je afirmativna aktivnost eh, kad se govori i o očuvanju eh, resursa i konačno potrebno je i angažirati medije kako bi se osigurala prava žena u malom ribarstvu i u pogonima za, preradu ribe moramo osvijestiti e, ulogu žena i analizirati e, kako će se ona popraviti. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Imamo još vremena za raspravu. Ukoliko ima nekih e, pitanja od strane zastupnika ili drugih sudionika. Evo, ja imam jedno pitanje. Hvala Jordi. Aha, evo ima kolegica pitanje. Mene e, zanima tematika klimatskih izbjeglica. Spomenuli ste migrante i klimatske izbjeglice. Imate li neke publikacije koje se bave tom temom? Možete li nam nešto proslijediti? E, možda imate više primjera osim ovog primjera iz Vjetnama koji ste spomenuli. Evo, to je moje pitanje. Pa taj konkretni projekt je prvi koji mi je poznat, a da se bavi tom konkretnom temom. Mogu vam to proslijediti. Znam da se dosta radi u okviru FAO-a e, na smjernicama za pripravnost u slučaju e, nepogoda. Dakle, postoji jedan dokumente iz projekta, ali isto tako i ove smjernice koje su izrađene na visokoj razini, to vam sve mogu proslijediti. Hvala. Ima li još pitanja? U tom slučaju zahvaljujem svim panelistima, posebno dakle, zahvaljujem svima vama, posebno našim stručnjacima. Dobili smo vrlo zanimljive informacije koje se odnose na ovu temu. I na kraju mislim da se treba istaknuti uloga koju ima Europska unija u napređenju položaja žena koja se bave ribolovom u trećim zemljama. Mi imamo trgovinske sporazume, imamo i razvojne projekte i druge instrumente i možemo to sve iskoristiti kako bismo pomogli ženama da se bolje organiziraju, da se bolje educiraju i da čak krenu u poduzetništvo. No, prvi korak je izboriti se za stvarnu eh, rodnu ravnopravnost E, osnažiti žene i omogućiti im da zauzmu svoje mjesto u tom sektoru. Također mislim da je bitno posvetiti pozornost e, malom ribolovu. Kao što ste i sami rekli, to je mnogo važnije od velikih tvrtki u ovom sektoru. Naime, e, tu su mnogo veće prilike koje se nude ženama, dakle u okviru malog obalnog ribolova i to je bitno dostupnije ljudima. E, dakle, hvala lijepa. Evo, time smo završili prvi dio javnog saslušanja. Sada ćemo početi sa drugim dijelom u koji će vas e, uvesti moj kolega Žao Pimenta Lopez, potpredsjednik odbora za ženska prava i rodnu ravnopravnost. On će preuzeti predsjedanje u drugom dijelu. Hvala. Ora, uh, muito obrigado. Uh, Cabe-me então, eh, em nome de, da Comissão FAM, dirigir esta segunda... Dobar dan svima. Evo, drago mi je da mogu započeti sa ovim drugim dijelom našeg javnog zaslušanja. Zahvaljujem vam na pozivu da vam se pridružim danas ovdje, te vas zahvaljujem na pozivu uh, komisiji da sudjeluje također na sastanku ovog odbora. Važno je naglasiti ulogu žena u sektoru ribarstva. Sada bismo trebali e, analizirati povijesno ribarstvo u mnogim e, državama članicama Europske unije, odnosno u mnogim državama e, u mnogo zajednica koje su se bavile ribarstvom žene nisu mogle ići ribariti, nisu mogle E, uopće biti prisutne na ribaricama, na ribarskim brodovima jer su navodno uvjerovali se da donose nesreću. Ne samo e, na plovidbu, dakle ne samo, nego i zaista i kratkoročno e, nisu mogle loviti ribu i s time dakle nisu mogle biti uključene u ovu aktivnost odnosno aktivnosti ribolova mhm, zahvaljujući našim današnjim govornicima i zahvaljujući našem znanju e, koje se tiče e, ribolova ribolova, sektora ribarstva, e, znamo da je ovo mitologija, da je ovo zapravo nešto što uopće ne odgovara realnosti. Baš naprotiv, žena ima odlučujuću ključnu ulogu u sektoru ribarstva u svim zemljama svijeta i u zemljama, razvijenim zemljama i u onima u razvoju. Nadalje, u mnogim zajednicama žene predstavljaju fundamentalni ključni element u ribarskim zajednicama. Čak postoje i matriarhalne strukture u ovim e, ribarskim zajednicama koje su drugačije od tradicionalnih e, patriarhalnih struktura. Žene, dakle, imaju u tim zajednicama i ključnu ulogu u e, ribolovu. Ribolov se e, odvija na e, razini, zajedni, na razini obitelji. Muškarci, žene zajedno se bave ribolovom i žene imaju vrlo bitnu ulogu dakle, u ovom sektoru. Kao što smo rekli, imaju primarnu ulogu u nekim vrstama ribolova. Čak važniju ulogu muškaraca. Zatim, žene također imaju ulogu u sektoru prodaje, konzervacije, trgovine ribom. U svakom slučaju jedna vrlo važna uloga. U cijelom svijetu, kao što sam naglasio, Mm, obavljući analizu vidimo da izazovi s kojima se suočavaju žene u sektoru ribarstva su slične u svim zemljama, dakle posvuda na svijetu, na primjer nadvladati razlike među rodovima, socijalne razlike i nejednakosti koje se potencijalno pojavljuju, a sve to se temelji na jednoj borbi za e, jednakost plaća, jamstvo E, borba protiv e, prekarijata, borba za bolje radne uvjete, za adekvatna sredstva čak i u periodima kada se ne može ribariti, zaštita e, majčinstva, odnosno porodinog dopusta i svih ostalih uvjeta koji su ključni kako bi postalo poboljšanje na socijalnoj razini i koje zahtjeva zapravo bolje radne uvjete u svim zemljama svijeta. E, neću duljiti, nego ću predstaviti e, naše e, današnje sudionice, gospođa Michelle Dion Samplej, a sada prelazim na engleske, koja je predsjednica zadruge trgovaca i prerađivača proizvoda ribarstva. To je najveća zadruga prerađivača ribe na obali Bjelokosti i također je zadužena za Afričku konfederaciju profesionalnih udruženja tradicionalnih, tradicionalnih ribara. Nakon nje će riječ uzeti Juan Pablo Rodriguez Šagun koji je glavni direktor nacionalnog udruženja vlasnika plovila e, tunolovaca iz Španjolske. Dakle, najprije riječ ima drugi govornik. Uh, my, bad. Uh, it seems that we don't have a second speaker. E, se da drugi govornik nije prisutan, pa će možda uh, naša prva govornica imati nešto više vremena. Odmah joj dajem riječ. Izvolite, gospođo Dion Plehi, možete održati svoje izlaganje. Hvala lijepo, dame i gospodo. E, moje izlaganje se bavi važnosti ribolova za žene u Africi u kontekstu sporazuma o ribarstvu između Europske unije i obale Bjelokosti. Afrička konfederacija profesionalnih udruženja tradicionalnih ribara sastoji se od 20 nacionalnih udruženja Mauritanija, Gvineja, Senegal, Gambija, Sierra Leone, Obala Bjelokosti, Burkina Faso, Benin, Liberija, Tunis, Gvineja Bisao, Kaper, Togo, Čad, Burundi, Maroko, Uganda, Nigerija, Sejšeli i Mali. pa je osnovana 2010. godine slijedom godišnjih susreta među profesionalcima iz područja tradicionalnih ribolova koji se održavaju 2000. godine. Muškarci i žene su ravnopravni, ravnopravno zastupljeni u Kaopi. Imamo četiri žene, četiri muškarca i predsjednika tajništva. Naši partneri su e, Zapadnoafrička mreža novinara za održivi ribolov, zatim podregionalna komisija za ribolov, e, ruralna zaklada za Zapadnu Afriku, regionalni program očuvanja obalnog pojasa u Zapadnoj Africi, koalicija za sporazume o e, ravnopravnom pravednom ribolovu, E, kruh za svijet i e, Švedsko udruženje očuvanja prirode. Kako bismo imali panafričku viziju tradicionalnog ribolova, imamo suradnju sa Federacijom tradicionalnih ribolova iz Indijskog oceana, kao i sa e, platformom iz Magreba za tradicionalni ribolov. 12,3 milijuna osoba bavi se djelatnošću ribolova u Africi što uključuje više od 7,5 milijuna muškaraca i 2,3 milijuna žena kada je riječ o malom obalnom ribolovu. Inače, e, riba je zaslužna za 22% unosa bjelančevina u Africi, posebno u subsaharskoj Africi, a u nekim zemljama to prelazi 100% pod 50%. U ovom sektoru postoje dakle ribari, zatim oni koji se bave trgovinom ribe na veletržnicama, utovarivači, zatim e, oni koji se bave filetiranjem ribe, e, prikupljanjem otpada i e, prerađivačkom djelatnošću. Žene imaju zapravo rade na velikom broju radnih mjesta u čitavom vrijednosnom lancu. E, oni imaju određene probleme prilikom ribolova kao što je dostupnost sirovina zbog visokih cijena ribe, e, ali isto tako i e, problematični radni uvjeti zbog dima, pristupa vodi i tako dalje. U obali Bjelokosti 60% e, ribolova dolazi iz malog obalnog ribolova, a 40% iz uvoza, posebno iz Mauritanije i Senegala, riječ je o uvozu smrznute ribe. A sada, e, dakle, dolazi do pada e, kada je riječ o malom obalnom ribolovu zbog prekomjerne eksploatacije, loših praksi, klimatskih promjena i tako dalje. Isto tako je došlo do pada uvoza Tijekom osam godina žene nisu imale gotovo nikakvu sirovinu koju bi mogle prerađivati. Slijedom e, sporazuma o ribarostvu, e, europski tunolovci su se pojavili u Abidžanu. E, tuna koja se prodaje, e, dakle tu se prodaje i takozvana lažna tuna, odnosno tuna koja se prodaje bez ikakvih kontrola preko lokalnih posrednika, a inače što se tiče količina, one su posljednjih godina varirale od 5000 do 7000 tona. Ovdje imamo i e, neke podatke iz kojih je razvidna važnost ovoga sektora od 1990. do 2012. E, da kako žene naporno rade, a zarađuju vrlo malo. U Abidžanskoj luci e, žene kupuju od posrednika kilo tune za 2 e, eura po kilogramu, a tijekom prerade što obuhvaća sušenje, dimljenje i tako dalje, tuna gubi jednu trećinu težine, tako da je potrebno 1,5 kg tune po cijeni od 3 eura za 1 kg prerađene ribe. E, žene također moraju plaćati i troškove prijevoza i drva koji se pritom koristi, tako da na kraju prodaju kilogram e, prerađene tune za samo 4 eura. Ono, one dakle ne zarađuju gotovo ništa, a pritom moraju vraćati i dugove. Prema tome, žene imaju vrlo teške radne uvjete i upravo zbog toga e, je važno da ljudi budu svjesni da žene rade u takvim uvjetima, ali nitko se zapravo ne brine za njihovo zdravlje i njihovu produktivnost. Međutim, kod obilježavanja e, svjetskog dana 2000 2012. godine, mi smo pokušali podići razinu svijesti vezano uz ovaj problem, tako da je i FAO izgradila novu infrastrukturu kako bi se poboljšali radni uvjeti u kojima te žene rade, što bi im omogućilo i veću dodanu vrijednost. Temeljem e, sporazuma Europske unije i obali bjelokosti, žene traže da u razdoblju kada nema ribe, e, da im se omogući izravno prodaja putem njihovih nacionalnih organizacija e, kako bi zapravo mogle zaobići posrednike u čitavom vrijednostnom lancu. Ono što također treba spomenuti jest da trenutno žene imaju svoju organizaciju koja ih zastupa, koja zastupa njihove interese, tako da se mogu lakše nositi sa spomenutim poteškoćama i zahvaljujući sektorskoj potpori iz sporazuma o ribarstvu posebno treba posvetiti pozornost ženama u prerađivačkoj industriji e, kako bi mogle raditi u boljim uvjetima. Danas bismo htjeli da se posebna pozornost posveti upravo dakle, radu žena kao što sam već istaknula. Hvala lijepa. Obrigado pela Hvala lijepa na vašem doprinosu. A sada imamo dovoljno vremena na raspolaganju, te možemo otvoriti raspravu i čuti što mislite, ako imate pitanja i tako dalje. Hvala lijepa. Hvala vam na ovom zanimljivom govoru. Imam jedno pitanje vezano uz eh, sektorsku potporu u obali djelokosti. Eh, kako to funkcionira prema vašem mišljenju? i Treba li eh, sektorska potpora koja bi posebno stavila naglasak na unapređenje zapošljavanja žena, dakle u ovom području gdje je pa djeluje. E, dakle, kako funkcionira taj sektorski pristup i pomoć? E, funkcionirali na e, način kako bi to Europska unija htjela u tim zemljama u kojima postoji sporazum o ribarstvu? Hvala vam na pitanju. eu sugeria, até porque temos tempo, pudéssemos fazer... Eh, Imamo dovoljno vremena, tako da predlažem da prvo postavite pitanja i odmah dobijete odgovor. Eh, Hvala vam na postavljenom pitanju. Bilo bi mi drago kada bi ulaganja Evropske unije imala i kontrolu i evaluaciju. Ove žene rade u takvim uvjetima već godinama. Zahvaljujući FAO po prvi puta je došlo do nekih poboljšanja i usprkos e, ulaganjima to nije dovoljno. E, bilo bi važno da se ta ulaganja prate, da se vrši njihova evaluacija. Naime, uvjeti u kojima rade žene nisu se unaprijedili onako kako smo se mi to nadali i upravo zato smo održali ovo izlaganje baš s ciljem da dođe do tog poboljšanja u njihovim radnim uvjetima. Gospodin Malambik. Gospođa Malambik. Hvala lijepo i lijepo vas pozdravljam. Ja sam došla kasnije, e, budući da sam morala nazočiti nekim sastancima, no htjela bih zahvaliti na ovom izlaganju. E, čini mi se vrlo zanimljivim i posebno sam primijetila dvije stvari. Kao prvo, razina organizacije i koordinacija. Mislim da je to vrlo pozitivna činjenica a isto tako mi se čini vrlo dobro e, da postoji ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena, dakle u toj e, konfederaciji koja je osnovana 2010. godine. Vi ste spomenuli i nezakonito ribarstvo. Nisam u potpunosti shvatila tko zapravo prodaje e, tu nezakonito ulovljenu ribu ženama koje se bave ribarstvom. Vi ste spomenuli evropske e, tunolovke, tunolovce. De todo, e, Mi nastojimo pratiti što se tamo događa i nametnuti dakle uvjete zaštite okoliša i tako dalje. Prema tome, ovo što ste spomenuli da se događa u obali Bjelokosti vrlo je relevantno za nas. Možete li nam detaljnije reći što podrazumijevate pod nezakonitim ribolovom, tko prodaje tu ribu i možemo li uistinu dokazati da je riječ o europskim plovilima e, koja bi trebala primjenjivati evropska pravila i prakse koji su glavni akteri u tom procesu. Jer ako je to što ste rekli točno, onda bismo i mi trebali u tom smislu poduzeti neke mjere. Eh, htjela bih samo istaknuti da je točno da u Europi postoje određeni problemi. Ja sama dolazim iz jednog malog ribarskog mjesta. Moja majka je radila u Luci, blizu mora. Mi smo također razmišljali o istim problemima, to su bile poteškoće s kojima su se suočavale naše majke i bake, a u prethodnom sazivu parlamenta eh, reformirana je ribarstvena politika, tako da su tada po prvi puta spomenute i žene u ovom sektoru. Ovaj parlament e, radi na poboljšanju radnih uvjeta e, žena koje se bave ribarstvom, a to se odnosi i na žene u obali Bjelokosti. Hvala vam na ovim iznesenim primjedbama. Prije svega želim zahvaliti Europskoj uniji E, i na načinu na koji je sastavljen ovaj sporazum o ribarstvu. Mislim da, se to, da je to određeno u transparentnim uvjetima. Međutim, želim samo spomenuti uvjete u kojima se prodaje e, ta e, takozvana lažna tuna, odnosno tuna koja je ilegalno ulovljena. Dakle, to se ne prodaje ilegalno. Naime, nakon što se ulovi, ta lažna tuna zapravo se prodaje. E, dakle, ne, mogu, ne može se reći da se to nelegalno prodaje, ali ono što nas smeta je činjenica da postoje posrednici. Mi bismo htjeli da žene to mogu izravno prodavati. Dakle, e, ne radi se o ilegalnoj prodaji, nego nas e, brine taj proces i brine nas cijena koja je visoka i nakon što um, one prerade tu ribu, one gotovo ne zarade ništa. I to je ono što treba istaknuti, jer e, što se tiče sporazuma koje imamo i ribolova u obali Bjelakosti, treba naglasiti da su uvjeti koje nudi Evropska unija bitno bolji od ostalih. Prema tome ne radi se o tome da se proizvod prodaje nezakonito. Radi se o tome da jednostavno čitav taj postupak ne odgovara e, potrebama tih žena. E, zapravo ima prevelik broj posrednika i njima bi više odgovaralo da mogu izravno prodavati ribu i da cijene budu niže. E, tako da mogu lakše doći do sirove ribe. Evo, to je ono što sam htjela naglasiti, kako bi sve bilo jasno ne bih htjela da se tu povlače neki krivi zaključci. Livia Ferm. Hvala. Imam e, dva pitanja koja se nadovezuju na ovo što ste rekli. Kao prvo, e, kako vaša udruga kao pa gleda na sporazume vaše zemlje Evropske unije i na to kako oni utječu na mali obalni ribolov. I zatim činjenica da nema dovoljno ribe e, odnosili se na to i imali to veze sa tim sporazumima o ribarstvu između vaše zemlje i Evropske unije. E, ja vam prije svega želim zahvaliti na pitanjima. Dakle, prvo pitanje se tiče ocjene koju, do koje smo došli u Kaopi. E, prije nego što smo došli u Abidjan 2012. godine, već smo radili i vršili smo analizu općenito ribarstvu. 2012. godine je u Abidjanu održana radionica vezano uz doprinos tradicionalnog ribolova sigurnosti opskrbe hranom. Dakle, to je posebno bilo posvećeno temi malog obalnog ribolova i putem sporazuma o ribarstvu s Europskom unijom ustanovili smo da e, žene imaju neke prednosti. E, međutim, e, tu imamo samo četiri mjeseca kada je moguća djelatnost, a a tijekom ostalih osam mjeseci ipak e, se neka riba iskrcava u luku, dakle to su očito posrednici koji su se tu postavili između e, tih žena proizvođača i, i opskrbljivača. I u tome je problem. Međutim, činjenica da nema dovoljno ribe ne E, nije posljedica sporazuma između Europske unije i obale Bjelokosti. To je djelatnost koja je vrlo sezonskog karaktera i u razdoblju kada e, tradicionalni ribolov nije moguć, tunolovci mogu e, dakle loviti tunu i dakle ta se tuna onda iskrcava iz brode. Međutim, mi bismo htjeli da se ta prodaja odvija kroz suradnju sa ovim ženama i zato smatramo da bi bilo dobro da postoji potpora za njihov rad e, jer e, čak i kada dakle nema nikakvog ulova iz e, malog ribolova postoji i dalje ta riba koja se, koja se lovi na druge načine. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dakle, htio bih samo reći da ovdje predstavljam službu Europske komisije. Mi smo nadležni za upravljanje sporazume o ribarstvu i vrlo dobro mi je poznat slučaj obale Bjelokosti, budući da smo mi o tome pregovarali. i Često odlazim u Abidžan u posjete. E, dakle, zahvaljujem gospođi Sompleji na njezinom izlaganju. Ja sam primio na znanje potrebu da se revidira sustav plasiranja te vlažne tune. Mi znamo da je to E, vrlo za zabiđansku luku koja je e, važna kao luka iskrcaja. Vi ste sami rekli da se ne radi o nezakonito ulovljenoj tuni, nego je to tuna koja je lošije kvalitete i koristi se isključivo za e, proizvodnju konzervi tune. mi u Abidžanu imamo isto tako vrlo razvijenu djelatnost, dakle prerade i konzerviranja i to su uglavnom, e, u time se uglavnom bave žene. Ima oko 3500 zaposlenih žena u tvornicama za preradu e, i za izradu konzervi, e, dakle u blizini Abidžanske luke. Mislim da to također treba uzeti u obzir jer to niste spomenuli u svom izlaganju, a riječ je o radnim mjestima koja su vjerojatno bolje plaćena i nešto su stabilnija, e, odnosno, dakle, riječ je o fiksnim radnim mjestima. Što se tiče e, toga da bi trebalo osigurati izravnu prodaju te lažne tune ženama kako bi i kako bi se trebala zajamčiti bolja cijena. E, mislim da je to vrlo zanimljivo, no zanimalo bi me jeste li o tome razgovarali sa vlastima na u obali Bjelokosti mi, e, dakle, kada odlazimo tamo, mi, naši, naš, naši sugovornici su e, službenici e, ministarstva za morske resurse. Imamo oko izdvajamo oko 250 tisuća eura za e, sektorsku pomoć, dakle to je osim prava pristupa ribolovu i dakle tu se radi o e, jačanju inspekcijskih kapaciteta u Abidžanu i u drugim područjima, odnosno zonama ribolova. Zanimljivo je da, upravo razgovaramo o obali bjelokosti, naime e, Prošlog tjedna e, je u Abidžanu održana i svečanost u nazočnosti predsjednika vlade. Mi smo sufinancirali e, mala plovila za nadzor e, i kontrolu ribolova kao i opremu za inspektore. Evo, dakle, iz, to, to se financira iz sredstava za sektorsku pomoć. Mogli bismo financirati i neke druge aktivnosti, ali to ipak treba ići preko vaših e, e, odgovornih e, nadležnih tijela i zanima me dakle jeste li izravno prenijeli poruku vašim vlastima, mislim da bi to bilo dobro ako se želite zagovarati tu to. Hvala lijepa. Pa mi nismo zapravo imali razgovor sa vlastima u obali Bjelokosti. Istina je da E, tuna koja se koristi za proizvodnju konzervi, da je to prava tuna, a ova lažna tuna se koristi u kućanstvima. E, I to se konzumira uglavnom u e, kućanstvima, a ova tuna koja odlazi u tvornice namjenjena izvozu. Dakle, ta tuna e, koju sam spomenula na početku uglavnom odlazi u konzumaciju zakućanstva. Istina je da u tvornicama rade neke žene, ali e, kada govorimo o dimljenju, soljenju i drugim djelatnostima koje spadaju u tradicionalno ribarstvo, tu se postavlja pitanje jesu li te žene uključene u raspravu i e, jesu li one na bilo koji način uključene u te rasprave koje se vode na profesionalnoj razini. Mislim da nisu. Ja sam, predstavljam te žene, njihovu udrugu, ali trenutno postoje akteri koji smatraju da bi se e, i žene trebalo približiti toj raspravi. Ja mislim da bi to bilo izuzetno bitno. Što se tiče sastanaka sa službenim vlastima, e, da, mi ćemo uložiti napore da e, pokušamo raspraviti ta pitanja s njima. Međutim, bitno je e, znati da bi ta prodaja ne mogla pomoći ženama koje se bave tradicionalnim zanatima kao što su dimljenje, soljenje i tako dalje i upravo u tom smislu e, je to važno što se tiče proizvodnje konzervi, e, to je u većoj mjeri namijenjeno izvozu. Mm, dakle, mi imamo jednu e, službenu organizaciju žena koje se bave zanatskim ribolovom Budući da se tu zapravo, ono što treba reći je također da se tu stvara e, još puno pratećih e, radnih mjesta koja su vezana uz tu djelatnost. E, istina je da Evropska unija funkcionira na određen način koji njoj je svojstven, no trebalo bi vidjeti kako postići da ljudi koji se bave određenom djelatnošću budu uključeni u raspravu i kako bi i oni mogli uputiti svoju skromnu poruku, a mislim da je važno da se to e, sagleda na, na, taj način jer tako e, će onda i zajednica koja se bavi ribarstvom moći imati koristi od tog sektorskog pristupa i pomoći jer e, dakle evo ja sam tu, ja zastupam interese žena koja se bave zanatskim ribarstvom. Hvala vam lijepa, zahvaljujem e, na svim e, prezentacijama i govorima, posebice na posljednjoj sudionici jer e, iz stavišta komisije jasno je da mi razvijemo sporazume partnerstva i e, moramo komunicirati s institucijama, sa vladama. Međutim, problem je sljedeći e, što se tiče sporazuma. Dakle, ti sporazumi su bolji od onih koji se razvijaju između tih zemalja i drugih zemalja. Također se referiram na pitanje kolegice činjenica da nisam shvatila bilo riječ o drugim ribama, sardinama i čunima. E, dakle, tih e, riba nema dovoljno i druge flote proizvodno love te vrste riba. Mi politički moramo riješiti e, taj problem i govorimo tu o akvakulturi, o razvoju danjem akvakulture i o nečemu što će nama služiti da proizvedemo rimlje brašno, koje je također bitno. U svakom slučaju komunikaciji smo sa e, e, zajednicama i pokušavamo proizvesti veće količine ribe u isto vrijeme. E, situacija sa, sa tunom je takva da zapravo završava na drugom tržištu i kvalitetna tuna zapravo završava na drugim tržištima niti u Europi i to je važan problem koji imamo i koji se tiče malih proizvođača malih ribara u Europi. Zapravo stvari u sljedećem. Mi pokušavamo e, činiti sve na političkoj razini što možemo u teoriji. Međutim, u praksi e, imamo drugačija e, iskustva, iskustva malih ribara koje nam prepričavaju svoje priča, na primjer sporazume o partnerstvu u Africi, oni ne dobivaju sredstva. Sredstva zapravo ne dolaze do krajnjih korisnika, odnosno do manjih zajednica. I to je naša, tu je naša briga. I na tome moramo raditi jer moramo uzeti u obzir da Europa u ovom trenutku razgovara o jednom jakom partnerstvu sa Afrikom a moram uzeti u obzir i probleme koje imamo sa imigrantima koji dolaze iz tog kontinenta. E, ribarstvo, ribarstveni sektor je ovdje vrlo važan faktor i mora se uzeti u obzir u partnerstvu komunikaciji s Afrikom. Moramo si međusobno pomagati, moramo konstruirati dakle, to partnerstvo imajući u vidu sve ove stvari. Hvala lijepa. Hvala vam, gospođo. E, htjela bih također istaknuti još nešto. E, usprkos tome što imamo tu sektorsku pomoć, ja sam u svom izlaganju rekla da treba staviti poseban naglasak na ulogu žena. Istina je da se sektorska pomoć može usmjeriti na različite aktivnosti. Ono što bismo mi htjeli postići jest da se stavi naglasak na rad koji obavljaju žene, na e, sigurnost opskrbe hranom, e, radna mjesta, na obrazovanje djece, dakle sve te zadaće koje obavljaju žene i zato mislimo da bismo, e, da bi bilo dobro da se stavi naglasak na to u okviru sektorske pomoći. Htjela bi se još osvrnuti na nešto o sklopu ovog sporazuma o ribarstvu u odnosu na neke druge prilikom e, primjene e, dakle u svojoj primjeni e, možemo reći da je ovaj sporazum s Europskom unijom za nas dobrodošao i čak i ribolov tih lov koji obavljaju tunolovci se razlikuje od drugih oblika ribolova koje vidimo kod nas u odnosu na mlađ i tako dalje. E, to je uistinu, možemo reći da je to selektivni ribolov i mi e, tu ribu nazivamo lažnom tunom, ali zapravo to nije e, riba koja se ne bi mogla konzumirati, ali nije dovoljno dobre kvalitete za izvoz. Dakle, to je riba za našu, za lokalno stanovništvo i naše žene to prerađuju sukladno našim običajima, to su, riba se dimi i suši i to je za naše prehrambene navike vrlo dobro. Što se tiče ribljeg e, brašna, neki evropski brodovi love ribu ali ne može se reći da je to uistinu u velikim količinama kao neki drugi. četrdeset 40% našeg izvoza, odnosno da uvoza nam dolazi iz Mauritanije i Senegala, a te zemlje proizvode riblje brašne, i to u velikim količinama, a riječ je o ribama koje su kod nas, e, koje se kod nas jako cijene i koje se koriste i konzumiraju i upravo zato su i cijene porasle. A riječ je o ribama koje e, se mogu loviti samo periodički i one više nisu toliko e, naime njihovi njihov fond se osiromašio tako da Riječ je o malim pelagijskim ribama koje najviše idu u preradu i time se mm, tom djelatnošću se bave žene, one se dakle istina je da mi ne ovisimo samo o, o tuni kao sirovini, koristimo i e, pelagijsku ribu i upravo zato smatramo da e, u sklopu ovih sporazuma komisija može razmotriti mogućnost da uključi žene u rasprave koje se vode na tu temu kako one ne bi bile na marginama odluka koje se donose. Mi nemamo nikakvih problema s našim nadležnim vlastima i imali smo i sastanke sa FAO-om i sa nekim drugim akterima, ali istina je da nismo E, nismo objasnili na koji način bi se mogao poboljšati ovaj e, proces. No mislim da treba još jedan put istaknuti da se ova tuna koristi za konzumaciju, i za preradu i bilo bi uistinu korisno e, za ulogu žena u ribarstvu da im se pomogne i to bi isto tako pomoglo i u poboljšanju opskrbe hranom, otvaranju novih radnih mjesta. Na ovim slikama E, vidite e, da nije riječ samo o ženama nego i o mladima. Ima gotovo 500 mladih koji su se bave, koji su varivači, koji se bave filetiranjem i tako dalje. Riječ je o velikom broju radnih mjesta i u sezoni dok nema ribe e, možda bi se ovdje moglo pomoći ženama na taj način, kao što sam objasnila i mislim da bi to bilo dobro osim sektorske pomoći. E, kao što smo malo prije čuli, e, sredstva koje se izdvajaju za sektorsku pomoć obuhvaćaju razne aktivnosti, ali mislim da bi trebalo posebnu pozornost posvetiti ulozi žena u e, dakle, ovom sektoru. Dakle, nama ovaj sporazum nije problematičan, ali očito da neke stvari nisu bile promišljene od početka, no ako nastavimo iznositi svoje argumente, možda ćemo se približiti i u ovim razgovorima i možda ćemo podići vidljivost kada je riječ o svemu što je do sada određeno i što je određeno dobro. I vi ste sami rekli, dakle vi ste ti koji ste ispregovarali ove sporazume o ribarstvu i mislim da vam moramo zahvaliti jer prethodnih godina je mm, uistinu bilo drugačije i stvarno je došlo do poboljšanja nakon tih sporazuma i ono što se nama čini važnim još put je da se ponovno stavi naglasak na ulogu žena u ovom sektoru. Si, e, Lidija. Hvala Lidija, izvolite. importante yo de, de que dentro Slažem se sa svime e, što je izrečeno, moramo dati podršku ovom sektoru i moramo dati veći naglasak i potporu ženama. Međutim, dakle, bitno je razgovarati sa zemljama poput vaše i drugim afričkim zemljama. Jer na posljedku govori se o sporazumima Europske unije i trećim zemljama u, sektoru e, ribarstva. Međutim, imam tu neke zadrške. Jer teško mi je podupriti ove sporazume zato što e, ja smatram da su negativni za male ribare i za lokalnu populaciju. No, htjela bih vas upitati nešto jer vi živite na tom području i obično se ovdje govori da Europska unija u ovim sporazumima kao i dakle obično se kaže da mi lovimo samo višak e, međutim nije mi jasna stvar ja sam prije nekog vremena bila u Guinea pisao i e, čula sam da određene organizacije udruge civilnog društva su predlagale da poštujemo 50% e, dakle 50% ulova e, međunarodnim vodama e, da se dakle mora dati lokalnim zemljama kako one ne bi ostale bez ribe. Međutim, e, to bi trebalo, prijedlog je bio da se lovi riba u takvim uvjetima samo tijekom četiri mjeseca. Međutim, e, to bi značilo da se ne lovi samo višak, nego i ne, ostala riba, zapravo riba koja nije višak u tim zemljama. Dakle, to me zanima. Što je s tom situacijom? Mene zapravo zanima sljedeće. Kada se govori o razvoju, željela bih znati istinu. Što mislite o tome što radimo mi u drugim morima, morima trećih zemalja? Ne radi se o legalnosti. Mislite li da lovimo višak ili se radi i o nečemu što je i nije višak? Euh, pa ono što sam malo prije rekla e, kada pogledate moje izlaganje, rekla sam da i da se što se tiče e, zanatskog ribolova da je to moguće samo tijekom četiri mjeseca, a neke zone za ribolov su mnogo dalje. I e, dakle ono što se događa u praksi jest da za zanatski da e, brodice koje se bave zanatskim ribolovom e, ne mogu otići tako daleko na ta udaljenija mjesta i mi imamo samo četiri mjeseca dok možemo loviti ribu i što znači da tijekom osam mjeseci nemamo posla. Osim plovila e, koja imaju mogućnost ići dalje, Tako da se zapravo tijekom godine tijekom godine se stalno se zapravo lovi riba i iskrcava se u luci. Ali, dakle, u, većem dijelu luke se redovito iskrcava riba. Što se tiče zanatskog ribolova, već sam rekla, mi imamo samo četiri mjeseca E, dakle od e, negdje od samo dakle do negdje sredine 11. mjeseca a u udaljenijim zonama e, ima ribe i to je ono što smo mi primijetili. Međutim, mi zapravo insistiramo na sljedećem. mislimo da ima previše posrednika i tu bismo htjeli unijeti neke izmjene. Mi bismo htjeli biti u blizini e, dakle i htjeli bismo biti što bliže toj razini gdje se donose odluke. E, s obzirom da zapravo imamo ribu tijekom cijele godine, mi smo zaključili da oni uvijek love višak ribe. Jer mi zapravo nemamo mogućnost da to kontroliramo, ali s obzirom da ribe ima, zaključili smo da se lovi taj višak. A inače što se tiče zanatskog ribolova, plovila ne mogu ići dalje. Dakle, oni ne mogu ići dalje od te zone ribolova jer u protivnom se dolazi do nesreća na moru, e, e, a dakle ta područja gdje se onda može loviti riba je predaleko. E, tako da svaki zapravo, svako plovilo ima određenu zonu gdje može loviti ribu To je odgovor koji vam mogu dati. Ne znam je li vam to zadovoljavajući odgovor. Još jedno pitanje? Pa evo kako je rekla gospođa, postoje različiti različiti ribolovni pojasi, ali isto tako je riječ o različitim vrstama. Dakle, ova e, flota zanatskog ribolova razlikuje se od flote koja se bavi gospodarskim ribolovom, bilo da je iz Europske unije ili da je riječ o lokalnoj floti. A u sklopu bilateralnog sporazuma, kakav imamo potpisan sa e, obalnom bjelokosti, plovila ostaju neko vrijeme e, na obalama obale Bjelokosti, isto tako love ribu i na otvorenom moru i dakle ta te ribe koje se iskrcavaju u Abidžanskoj luci vrlo često dolaze iz udaljenih zona i vrlo često je zapravo riječ o ribi koja se lovi na otvorenom moru. I zato zahvaljujem gospođi e, koja je to istaknula jer mi smatramo da ne postoji interakcija između tih dviju floti jer je riječ o različitim zonama u kojima love ribu, ali isto tako lovi različite vrste. Spomenuli ste još jednu prednost ovih sporazuma. Svaki sporazum je drugačiji. Imamo e, mješovite sporazume, na primjer, ali ne možemo usporediti sporazum e, kojim je definiran iskrcaj ribe od onih sporazuma gdje to nije definirano. Dakle, očito je da kod iskrcaja postoje i djelatnosti prerade ribe, dakle e, određene aktivnosti u luci koje e, omogućuju i daju e, i osiguravaju neke e, pogodnosti toj zemlji i lokalnom stanovništvu. Što se tiče zanatskog ribolova, mi smo spremni poduprijeti taj oblik ribolova u svim sporazumima o ribarstvu, tako da postoji jedno poglavlje koje se bavi tim područjem i to vrijedi za većinu naših sporazuma o partnerstvu. To ovisi o pojedinim zemljama, o dostupnim sredstvima, ali mogu vam navesti neke primjere. Mi smo u Sao Tomeu e, financirali određenu opremu za e, zanatske e, ribare, pokušali smo dakle, povećati sigurnost, smanjiti rizike i tako dalje i to se sve odvija u e, suradnji sa lokalnim vlastima. Ja sam primjerno znanje da bi trebalo poduprijeti ulogu žena u ribarstvu, e, posebno u obali bjelokosti gdje e, se žene bave tom djelatnošću. Mi ćemo o tome razgovarati sa vlastima u vašoj zemlji. Vi ste tu naveli čitav niz ideja. mi se možemo ponovno sastati i o tome razgovarati, no e, bilo bi dobro da vi poduzmete neke korake e, u odnosu na vaše službene vlasti, jer mi možemo iznijeti neke prijedloge, ali ipak prijedlozi bi trebali doći sa nacionalne razine, no ja sam svakako primjena znanje sve što je rečeno, a e, što se tiče obole bjelokosti, dakle, mislim da je dobro da se stavi naglasak na e, djelatnosti koje obavljaju žene vezano uz tunu, ali i uz druge vrste. Htjela bih još nešto dodati. E, zanatski ribolov je ograničen u određenoj mjeri, tim više što e, dakle ograničen je geografski E, primjerice do između, na granicama između, na granici s Liberijom pa do granice s Ganom. U tom području se lovi tuna. Dakle, tuna uglavnom se nalazi u tom području, a zanatski ribolov je vrlo često ograničen u svojim mogućnostima. Primjerice, e, plovilo e, zanatskih ribara ne može otići daleko i vratiti se, e, što tunolovci mogu. A ponekad e, imate i neke vrste koje e, migriraju i koje se mogu, dakle, recimo, naći, otići iz jedne, iz teritorijalnih voda jedne zemlje u teritorijalne vode druge zemlje. mi mislimo da bi bilo dobro da e, ne da se prodaja odvija blizu mjesta ulova jer e, kao što sam rekla e, kod zanatskog ribolova postoje neka ograničenja i naprosto oni nemaju mogućnosti ići od jednog mjesta do drugog, tu isto tako se postavlja i problem cijene goriva i tako dalje. Zato mislim da nam ovakvi sporazumi o ribarstvu mogu pomoći čak i e, ako je riba skupa. E, ono što je bitno je da se prodaje u našoj zemlji da se to prerađuje prije prodaje i mislim da ukoliko dakle žene sudjeluju u tome to može poboljšati i njihovu situaciju. E, Igora, Bilbao berendike para aquele que ser uma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 iako je ribolov na manjoj razini eh, je jako različit od eh, velikog ribolova. Mi smo razgovarali sa lokalnim zajednicama i razgovarali smo o sporazumima, htjeli smo imati dobru suradnju sa eh, lokalnim tijelima, ali mene osobito interesira E, izlov sardina i čuna. E, željela bih znati, dogodio se značajan pad. E, ja bih željela saznati od komisije da li europske ribarice, europska plovila love ovu ribu, da li tu imaju utjeca bilateralni sporazumi, da li postoje neke flote koje sudjeluju u izlovu ovih vrsta riba. E, također smatram da moramo osigurati da se žene uključuju ove sporazume. To mora ići dalje od generiranja stranih e, mjesta za e, žene, mora se uzeti u obzir dakle briga za djecu, ako žena radi Mm, to donosi koristi za sve oko nje, ali mora se uzeti u obzir e, dakle briga za djecu, općenito uključenje žena u kolektive, tako da sporazume koje imamo e, donose korist e, njima i društvu općenito kako bi se potakla zapošljavanje. Vidim sada da je gospodin koga ste se obratili napustio sobu. Imali li ovdje nekoga još iz komisije koji može odgovoriti na ovo pitanje? Mi smo zabilježili pitanje i odgovorit ćemo elektronskom poštom. Odlično, hvala lijepa. I možda sada da još dopustimo i drugim govornicima da kratko komentiraju ono što je do sada rečeno pa da onda zaključimo. I find it reassuring and interesting how... Bilo je zanimljivo čuti e, ovo sve o čemu ste govorili i značajno smo govorili o angažiranju žena i ne samo aktivnostima na kojima već rade, nego i da se uključe i u sve ove rasprave o recimo oplati koje se bavi ulovom čuna, a gdje žene još nisu uključene. Mislim da je to nešto što je važno za ne samo eFA nego za sve nas. Kad definiramo politike, moramo i to uzeti u obzir, taj se glas treba čuti E, stalno, a ne samo u pojedinim slučajevima. Mislim da je pohvalno čuti koliko se Europska unija usmjerava ne samo u ovom saslušanju nego to sam vidimala priliku vidjeti ranije koliko se Europska unija znači usmjerava na ulogu žena u ribarstvu. To svakako treba pohvaliti ali važno je isto tako analizirati i druga područja, ne samo sporazume o ribarstvu. Treba analizirati i druga područja gdje Europska unija može igrati ulogu jer tu se radi o drugim zemljama i o drugim područjima, recimo ove nove smjernice o kojima govorimo to su dobrovoljne smjernice e, organizacije za hranu i poljoprivredu. Kako to možemo e, u drugim zemljama promovirati kako bismo utjecali na poštivanje prava žena, posebno u malom ribarstvu. Isto tako možemo govoriti o održivosti, pitanju održivosti i stjecanju sredstava za život u tom kontekstu. Jasno, sada smo došli do kraja, približili smo se kraju našeg eh, javnog saslušanja. Ova rasprava je bila eh, jako zanimljiva, bogatila nas je, a samo bih želio dodati nešto. je predstavnica Amale Bjelokosti je govorila o vrijednosti ribe na tržištu. Dakle, kada govorimo o odnosno proizvođačima, kada govorimo o vrednovanju uvjeta proizvođača, to je jedna od ključnih stvari kada govorimo o tržištu, odnosno trgovini ribom. I sada se vraćam na jednu ideju koju sam rekao na početku. Moramo usporediti realnost koju vidimo, situaciju koju vidimo u Europi, a onu e, sa realnošću Azije, Afrike, Južne Amerike. Kada govorimo o e, vrijednostnom lancu bitno je imati na umu i druge zemlje i usporede, na primjer u Portugalu. Bitno je valorizirati ribu od trenutka kad je ona ulovljena do cijene koju ta riba postiže na tržištu. E, dolazi se do cijene koja je 800 ili čak 4500, 4500 puta veća e, od e, cijene koju, odnosno od prave vrijednosti ribe i zapravo ribar zaradi ovdje jako malo i nevredno, ne valorizira se njegova uloga i tu nailazimo na situacije koje vidimo ne samo u Europi, nego i u drugim regijama, drugim zemljama svijeta, a tu se radi o porastu izlova ribe i e, pogoršanju radnih uvjeta ribara, a sve to e, donosi veći rizik za one koji e, se nalaze upravo na tim e, ribaricama, na tim brodovima, e, koji nemaju dobre radne uvjete, koji rade mnogo sati, kako bi zapravo kompenzirali nisku vrijednost ribe koju mogu postići. Dakle, potrebno razmisliti upravo ono što sam sada rekao, potrebno je da svi razmislimo e, komisija, odgovorno povjerenstvo. To je jedan izazov. E, pozivam vas e, da svi razmislite o tome. Sada nazad dajem riječ pod predsjednici. Hvala svima što ste sudjelovali kolege, hvala i našim gostima. Mislim da možemo više napraviti na po pitanju jednakosti spolova i popularizaciji rodnog pitanja. Hvala vam na današnjem saslušanju, a zahvaljujemo i gospodinu Pimenta Lopezu što je predsjedavao ovim odličnim panelom. Hvala svima.